Äh, dobar dan dragi kolege drage kolegice. s ovim opet nastavljamo sa zasjedanjem. zapisnik od jučerašnjeg sastanka i usvojeni dokumenti su sada raspoloživi. ima li netko neki prigovor na to? ne. onda se taj zapisnik usvaja. Predsjednik je od vijeća dobio stajalište u prvom čitanju. Radi se